izvješće gospođe Foster o uporabi e, sigurno upotrebe zrakoplovnih sustava na daljinsko upravljanje RPAS u civilnom zrakoplovstvu. Sada predajem riječ izvjestiteljici gospođi Foster. Molim vas, kolege. Prešli smo na sljedeću temu. Gospođa predsjedavajuća, kolege, Bespilotne letjelice već su desetljećima upotrebi. E, prva upotreba u Jednoj kraljevi bila je 1935. E, kroz e, prošlih 15 godina to područje je doživjelo brz napredak. E, tehnologija se razvila uglavnom za vojne svrhe, ali sad se upotrebljavaju komercijalne svrhe. Priznajući ovaj e, rapidni razvoj, e, mi smo svjesni toga da se bespilotne letjelice E, njihova upotreba mora regulirati da ih se mora jednostavno ta regulativa uvesti u, naš, e, u regulativu našeg zračnog prostora. Zato je od velike važnosti da i tu uvedemo e, stroge standarde. Europa je vodeća sila na ovom području E, mi već u velikoj u Ujedinjenoj kraljevini imamo e, na tisuće pružatelja usluga u raznim područjima od fotografije do e, drugih svrha upotrebljava ih se za nadzor željeznice za snimanje rock koncerata i tako dalje upotrebljava ih se u humanitarne svrhe prilikom šumskih požara prilikom spasilačkih akcija i tako dalje E, bebe besplatne letjelice također postaju vrlo vrlo male besplatne letjelice postaju također vrlo popularne e, svaki svaka politička regulativa e, mora naravno E, uvesti standarde i omogućiti razvoj ove industrije na e, sljedeću razinu. Dakle, moramo odgovoriti na ključna pitanja koja se postavljaju. Početkom ove godine e, okupila sam predstavnike svih dionika i e, predstavnike Europske komisije i svi sudionici su se složili da moramo usvojiti jedan e, zakonodavni okvir koji će biti i proporcionalan i primjeren i e, omogućiti standardizaciju i sigurnost u našem zračnom prometa. E, također sam održala konstruktivne sastanke u ožujku u Washingtonu sa e, američkim kolegama e, što je kulminiralo u Rigi na sastanku na visokoj razini što je rezultiralo deklaracijom iz Rige E, gdje su se donijeli zaključci da će se e, regulirati ovo područje u Europi od 2016. Dakle, vjerujem da moramo ustanoviti europska i globalna pravila za upotrebu besplatnih letjelica. E, bez obzira radili se o profesionalnoj ili upotrebi u rekreacijske svrhe. Tu se radi o raznim područjima koje treba regulirati u svakom slučaju e, tijela nadzor, nad, e, nadležna za sigurnost zračnog prometa e, se svi moraju angažirati na radu na tome kako bismo razvili standarde koji će omogućiti tehničke standarde i sigurnost našeg zračnog prometa. Po mom mišljenju e, moramo e, doveti, donijeti globalne e, propise na globalnoj razini, odnosno naši standardi moraju biti kompatibilni sa međunarodnima. Da zaključim, gospođo e, predsjedavajuća, želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni iz odbora TRAN na izvrsnoj suradnji, kao i našim kolegama iz odbora LIBE, a osobito Patriku Kasidiju iz e, kluba zastupnika ECR-a, koji je bio e, od vrlo velike pomoći. E, vjerujem da regulirajući ovo područje možemo unaprijediti investicije i unaprijediti ovaj sektor i zaštititi javne interese e, ovaj parlament želi odaslati jasnu političku poruku i e, reći da smo spremni za ovaj sljedeći korak u razvoju našeg zrakoplovnog sektora. Hvala lijepa, povjerenica Bulcima riječ. Gospođo predsjedavajuća, cijenjeni zastupnici, besplatne letjelice mijenjaju način kako radimo stvari i stvaraju mogućnosti za nove usluge i nove primjene. Besplatne letjelice danas mogu izvoditi misije koje nisu bile zamislive ili isplative sa letjelicama e, kojima upravljaju piloti E, ta područja upotrebe su vrlo e, različita i široke, širokih je spektar e, ovo se područje vrlo brzo razvija tako da je potencijal razvoja ovog sektora gdje bi se mogla stvoriti nova radna mjesta u Europi vrlo veliki svi se slažemo u pogledu ogromnog potencijala e, nove tehnologije u vezi sa bespilotnim letjelicama. Međutim, pred nama su i izazovi. Mi moramo stvoriti propise i regulativu koja će e, omogućiti razvoj ovog sektora i na adekvatan način zaštititi naše građane. Uvjereni smo da samo zajednička europska pravila mogu dati solidnu e, osnovu za dalji razvoj razvoj ove tehnologije, a istovremeno e, zaštititi naše građane. I zato e, komisija pozdravlja podršku za ovaj svoj pristup e, u e, izvješću Foster. Želim zahvaliti izvjestiteljici, gospođi Foster, na izvjesno određenom poslu i svim naporima koje je uložila e, kako bi okupila predstavnike svih političkih obitelji i dionike u ovom sektoru mi ćemo poraditi na jednom koherentnom europskom zakonodavnom okviru e, kako bismo imali zajedničke, zajednička pravila za sve bespilotne letjelice bez obzira na njihovu težinu, ali to ne znači da e, za svaku upotrebu bespilotnih letjelica potrebna e, zakonodavna regulativa e, moramo dakle imati proporcionalno stajalište dakle proporcionalan pristup ove ideje se već razvijaju u Agenciji za sigurnost zrakoplovstva Jarus gdje e, stručnjaci iz europskih zemalja članica igraju aktivnu ulogu skupa sa stručnjacima iz SAD-a, Kine i mnogih drugih zemalja. Komisija također podupire ideju da bi se pravila, sigurnosna pravila e, mogla e, unaprijediti i da je potrebno da, se, da svaki korisnik bespilotnih letjelica postane svjestan e, eventualnih opasnosti od njihove upotrebe. Ako se dopusti da se bespilotnim letjelice, da se bespilotne letjelice šalju na veće udaljenosti, opasnosti se višestruko uvećavaju. E, dakle da potrebno je naći odgovarajuća financijska sredstva za financiranje razvoja i istraživanja. Javna, javno prihvaćanje besplatnih letjelica pri tome ima ključnu ulogu. Mi se slažemo e, da moramo e, imati u vidu sva područja regulative kao što su na primjer i e, zaštita podataka Dopustite da zaključim. Komisija cijeni ovo izvješće o besplatnim letjelicama kao značajan doprinos e, da, našeg, našem daljnjem radu komisija će nastaviti raditi na e, izradi zakonodavnog prijedloga zakonodavnog okvira za upotrebu bespilotnih letjelica. Hvala lijepa. Hvala ime odbora Libe, riječ gospođi Post na jednu minutu. Hvala predsjedavajuće. Dragi kolege, Bespilotne letjelice imaju sve veću ulogu u našem društvu, bilo da se radi o trgovinskom aspektu, bilo o pružanju usluga. Jedna od njihovih glavnih namjena jeste nadzor eh, građana. Jako često se to radi eh, mimo njihova znanja. S vremenom svi si mogu priuštiti dron koji sadrži kameru ili drugu opremu. Međutim, zaštita privatnosti mora biti nešto što ćemo poštovati u trgovanju dronovima. To ne je nešto čime se može trgovati i ne može biti pandan e, trgovinskih interesa. Komisija mora ocijeniti rizik koji predstavljaju civilne besplatne letjelice i obavijestiti javnost o tome. Komisija također treba iznijeti prijedlog da se nađu valjana pravila za sve. Obavještajne službe mogu koristiti dronove na odgovoran način kako ne bi e, povrijedili temeljna prava sviju. Hvala sada u ime Pučana, gospodin Mizulje ima riječ na jednu i pol minutu. Hvala predsjedaveće. Želim se zahvaliti gospođi Foster svakako na izvješću i zahvaliti se i drugim klubama zastupnika na dobrom radu kako stoji stvari, trenutno nemamo nikakvu, nikakvo zakonodavstvo, niti na evropskoj ili svjetskoj razini, niti kod velikih konkurenata e, Ameri, Sjevernoj Americi ili Kini. Ima nekoliko zemalja koji imaju početak nekog zakonodavstva, no mi smo europljani lideri, svjetski lideri e, u besplatnim letjelicama sa više od 50% poduzeća u tom sektoru. Posjećam vas da e, ovdje imamo minimum 80 milijardi e, prometa i veliki broj zaposlenih. Dakle, mi smo ti koji radimo mjere koje će e, se nametnuti na cijelom svijetu i e, imamo za cilj nametnuti dakle svoje, svoje percepciju. Evo, možemo se uzeti GSM e, mjere kao primjer. Naravno, ne smijemo nametati bilo šta. Gospodine Muzilje, molim vas da usporite. No? Dakle, želimo jamčiti apsolutno poštovanje našeg stanovništva. Danas ima dva milijuna dronova koji su prodani do danas i nula je stradalih. Ovo je naravno važno i za komisiju. E, zašto podataka je nužna, privatnost mora apsolutno biti zaštićena, ali moramo pustiti dronove da se razvijaju, jer ako to napravimo, to je isto kao da se zabrane objektivi na fotografskim aparatima. Dakle, danas imamo jasnu inovaciju, jednostavan prijedlog i anticipiramo i na ovaj način nećemo nikoga razočarati svojim izvješćem. Hvala. Na minutu i pol u ime socijalista demokrata gospodin Zemke ima riječ. Hvala. Želim se zahvaliti što vam dajte riječ i e, jasno glasiti sljedeće. Svakodnevno imamo sve veći broj e, dronova iznad vlastitih glava u Europi koji se koriste u privatne svrhe. To je naravno razlog da se veselimo, ali isto tako je to e, jasna naznaka razvoja tehnologije. Ti dronovi će tu ostati, no ovaj napredak e, nije popraćen odgovarajućim zakonodavnim e, tekstovima. Država članice Europske unije uređuju uporabu takvih proizvoda na različite načine i po mišljenjima kluba zastupnika socijalista demokrata ovo je područje u kojem e, nadležna tijela Europske unije moraju djelovati jer ovo je područje koje treba biti uređeno na europskoj razini. Jer civilna uporaba takvih e, zrakoplova e, nije nešto što e, može biti ograničeno granicama država članica. Postoje dvije stvari koje su važne. Kao prvo moramo omogućiti da se da, ti dronovi e, kreću na siguran način, a drugo moramo i jamčiti adekvatnu zaštitu privatnosti. I vjerujem da izvješće gospođe Foster e, jeste jako vrijedan dokument, jako zanimljiv dokument i da ukazuje na ta dva aspekta na odgovarajući način, jer ova dva područja, dakle sigurnost i zašta privatnosti, ta područja predstavljaju jako važne elemente i moj klub zastupnika bit će jako aktivan na ovome. Gospodin tršinovski u ime EKR-a ima riječ na jednu minutu. Hvala predsjedavajuća. Povjerenice, besplatne letjelice predstavljaju još jedan fenomen u kojem je tehnologija ispred zakonodavstva. Vidimo da se trebamo koordinirati na europskoj razini u područjima koji, kao što su ključne infrastrukture, djelovanje dronova mora biti ograničeno i moramo imati na umu zaštu privatnosti. Drago mi je što je gospođa Foster izradila jako uravnotežen pristup e, besplatnim letilcama te ga podvrgla parlamentarnoj raspravi. Naravno, ovdje se ne želi prejudicirati buduće europske E, regulative i cijenim ovaj pristup. No, istovremeno ne bih želio da ograničavamo besplatne letjelce na nepotreban način, osobito one koji, su, koji se koriste za razumodu ili bilo što drugo. Hvala u ime ALD-a, gospodin Miltenborg ima riječ na minutu i pol. Hvala predsjedavajuća. Najprije želim zahvaliti gospođi Foster izvjestiteljici na obavljenom radu. U takvom kontekstu rekao bih e, na engleskom well done ili well drawn. Jer tu se radi o uključenju besplatnih letjelica, a za to su nam potrebna jamstva. I zato je važno da što prije imamo e, nova zakonodavna rješenja i nedavne nezgode koje su dogodile, u koje su uključeni bili dronovi, ukazuju na potrebu za tim. Uostalom i tu je, tu je i civilna odgovornost. Tko je odgovoran uopće a, kada se sruši e, besplatna letjelica? Dakle, za to mora postojati veza između pilota, odnosno osobe koja upravlja besplatnom letjelicom i njene odgovornosti, tako da se mora moći utvrditi tko je E, osoba koja upravlja ili pilotira tim besplatnim letilcama i zato bi se mogla e, staviti, mogao staviti neki čip e, na temelju kojeg bi se moglo ustanoviti vlasništvo i to je i smisao mog amandmana. Ono što je važno jeste da je potrebno donijeti odluku na europskoj razini

a za propulziju bespilotnih letjelica koristimo pogonsko gorivo koje neće narušavati kvalitetu zraka i povećavati emisije stakleničkih plinova. hvala. i Lundgren Hvala Besplatne letjelice su u punom rastu, njihov potencijal je ogroman. Zato su dakle potrebna jasna pravila u unutarnjem tržištu kako bismo i dalje mogli ulagati u tu tehniku i tehnologiju. Naravno, često su ljudi skeptičnog raspoloženja prema novim tehnologijama. U većini slučajeva na početku ima puno skepse, a onda vidimo što se dogodilo s avionima, sa zrakoplovima. Oni su jako uspjeli e, uveliko uspjeli i danas. Bez e, zrakoplova ne bismo se uopće mogli kretati između brojnih mjesta. Evo, pomislimo samo na putovanje u Sjedinje američke države ili u Švedsku. I tu odmah uvidimo koji je značaj zračnog prometa. Dakle, ova tehnika i tehnologija mora se razviti, to će nam uveliko pomoći. Naravno, treba će sigurno puno vremena, no već sad trebamo rješavati probleme koristeći potencijale tog sektora. Industrija doista može E, zabilježiti porast u ovom sektoru, ali za to su potrebna jasna pravila i ne treba izbjeći situaciju u kojoj bi neka poduzeća izbjegavala ulagati velike iznose u ove nove načine kretanja, odnosno prometa, prometovanja bez jasnih pravila. Dakle, sigurnost je od ključnog značaja. Vidimo koje su opasnosti po sigurnost. Dakle, moramo istovremeno imati na umu zaštu podataka i pomisliti na sve ono što se može desiti e, koristeći dronove. Hvala, gospođa tu ima riječ jednu minutu. Gospodin Poster, e, jako je dobro što e, ne želite upraviti vojnim besplatnim letilicama, imajući na umu njihov strateški značaj, morali smo biti jasni kao što ste vi bili. I dobro je što ste dali malim srednjim poduzećima dovoljno fleksibilan okvir kako bi ostali konkurentni spram e, inozemne konkurencije, osobito ne iz SAD-a. Slažem se s potrebom da se pokrene rasprava sa dionicima kako bi se napravio uravnotežen okvir i jamčio, jamčila zaštita privatnosti i sigurnost osoba istovremeno promovirajući ovu novu tehnologiju. Kao što sam to rekla na radu odbora, ključno je da države članice i nacionalne nadležne vlasti zadrže manevarski prostor kako bi omogućile ili zabranile kretanje i uporabu dronova iznad osjetljivih mjesta. I slažem se u potpunosti sa stavkom 44. izvješća gdje se traži jačanje razmjene podataka između država članica i nacionalnih e, nadležnih tijela Europske unije i sektora civilnog zrakoplovstva i malih srednjih poduzeća. Dakle, ja ću glasati za vaš tekst. Ne vidim gospodina Golniša. Dakle, prelazimo odmah na gospodina Mernesku. Imate riječ na minutu i pol. Izvolite, gospodine Marinešku, imate riječ. Vous ne voulez pas parler? Nećete se javiti, gospodine Marinešku? Ne, ne brinite, gospodin Golniš nije tu. Ispričam se, nisam to vidio. Hvala, predsjedavajuća. Prije 25 godina internet je bio znanstvena fantastika, danas je od ključnog značaja za razvoj gospodarstva i ima brojne pozitivne, a i negativne učinke u našem društvu. Iz tog razloga treba upraviti njime. RPS, dakle besmilotne letjelice, slična su stvar prije 20 godina, dronovi su bili jako rijetki i jako skupi prije nekoliko godina. Počele su neki pokušaji s civilnom zrakoplovstvom, a danas je stvar posla banalna, koriste se različitih e, razloga doprinose gospodarski razvoj, ali mogu i stvarati određene probleme, a neki od tih problema su dosta ozbiljni ako imamo na umu sigurnost letenja i e, privatnost. Dakle, trebaju nam dronovi, a moramo ih se, se zaštititi od njih. Dakle, a ne možemo zaustaviti ovaj fenomen jer on će uskoro imati masovne karakteristike. Dakle, moramo naći pravila za taj sektor. Ovo današnje izvješće o kojem raspravljamo jako je dobro i obrađuje sve strane ovog ove problematike i dobar je temelj za novi zakonodavni tekst. Komisija mora imati jasan pristup jer je ovo e, konkretna osobita stvar jer se ovdje govori o letjelicama. Dakle, moramo imati na umu izgradnju, certifikaciju letjelice i osoblja i svega onoga što se tiče sigurnosti, tehnologije, e, mogućnosti korištenja i razdvajanja između vojnog, civilnog aspekta i razumno B to je razumno da i to je oblast u kojoj ne smijemo kasniti. Hvala, gospođa Tapardel, ima riječ na jednu minutu. Dragi kolege, korištenje besplatnih letjelica na danjsko upravljanje jako je važan novi korak u e, za budućnost zrakoplovnih letjelica. U zadnje vrijeme se ovo razvilo u veliko za vojne svrhe, ali ima ogroman potencijal i za civilnu uporabu. Dakle, svakodnevni život e, sektori kao što su promet, poljoprivreda i operacije spašavanja mogu izvući veliku korist e, od korištenja ovakvih letjelica koje, kojima se lako upravlja i ograničava se e, opasnost kojom bi bili izloženi ljudi i mogu doći do teško dostupnih oblasti no moramo e, jamčiti sigurnost i privatnost i zaštitu podataka naših sugrađana. Dakle, jasno je da je potrebna strategija na europskoj razini za e, ove besplatne letjelice na daljinsko upravljanje koji će poštovati norme Europske zrakoplovne civilne e, organizacije. Dakle, uvjerena sam da će se ovo razviti u budućnosti, ali moramo međuvremeno imati minimalne norme glede certifikacije upravlja, osoba koje upravljaju ovim uređajima Hvala gospođa Bosov ima riječ na jednu minutu. Hvala predsjedavajuća. Danas ću glasati za izvješće kolegice Foster. Ona je našla uspostavila dobru ravnotežu između podrške ovoj novoj industriji i s druge strane e, jamstva sigurnosti naših sugrađana. Najčešće se upada u zamku prekomjernog e, uređivanja. Fetišisti privatnog života hoće e, u jajetu uništiti ovu industriju tako što će previše pravila napraviti, donijeti, a da nikad ne predviđe nikakav poticaj. Gospođa Foster je pak našla ravnotežu između poštovanja privatnosti i sigurnosti, sigurnosti uređaja, okoliša i potencijala razvoja za ovu e, mladu industriju. Sada je na Europskoj komisiji da zajamči e, ovu politiku. Hvala gospodin Rike, i riječ na jednu minutu. Hvala predsjedavajuća, povjerenice, dragi kolege. Iako su bili jako dugo isključivo u korištenju vojne svrhe, dronovi su sada u civilnom sektoru, poljoprivreda, kinematografija, sad sigurnost. E, želim e, izraziti e, istaknuti da je gospođa Foster uspjela napraviti pravu ravnotežu između sigurnosti i privatnosti, dakle i njegove integracije u civilno društvo i naravno pred takvim nečim da kažemo da glasamo za ovakve mjere na europskoj razini jer svakakav drugačiji, e, svaki drugačiji pristup spriječio bi razvoj ove nove mlade industrije. Međutim, moramo istovremeno biti jako oprezni glede određenog broja aspekata koje istražila iz, na koje ukazala izvjestiteljica, dakle poštovanje e, privatnosti i uređivanje ovoga sektora za razonodu moramo e, imati na umu e, način kako ćemo zaštiti našu industriju pred ostatkom svijeta. Dakle, ovo je razuman i ambiciozan pristup, a takav je bio e, pristup gospođe Foster. Hvala, gospodin Seymour ima riječ na jednu minutu. Gospodin Seymour, hvala predsjedavajuće. Ja ću uzeti riječ protiv ovog izvješća. U stavku 21. Eh, zahtjeva se jasna harmonizacija europskog eh, regulatornog okvira i meni se čini da tu izvjestiteljica traži više ovlasti za Europsku uniju. Tražite od komisije da ukine eh, ograničenje na 150 kg u stavku 22. i prebacujete na europske institucije te ovlasti za pa zašto bi to radila Europska unija. U stavku 48. E, e, isto se radi o predsjedavajući intervenira. Gospođo Sejmur, gospođo Sejmur, molim vas da usporite, idete isuviše brzo. Isuviše ste brzi, molim vas da usporite. Ispričavam se. Ne znam otkud početi. U stavku 48. tražite e, sustav izvješćivanja na europskoj razini kojim će se izvješćivati o e, besplatnim letjelicama. Ja mislim da vlada Ujedinje kraljevine se ne može složiti sa ovakvim čim Dakle, ovdje u ovom izvješću nema dovoljno jasnoće i to će dovesti u opasnost e, cijelu ovu mladu industriju, te ću glasati protiv ovog izvješća. Gospođa Vodalon, imate riječ na jednu minutu. Hvala predsjedavajuće. Ja želim pozdraviti rad gospođe Foster, izvjesteljice i jako dobar e, zajednički rad koji smo imali između izvjestitelja i sjeni izvjesteljice. Svojim radom Europski parlament e, preuzima prvo mjesto u uspostavi pravilnika za upravljanje besplatnim letjelicama. To je od značaja za naše civilno zrakoplovstvo i konkurentnost naših poduzeća koji imaju veliki potencijal. Europska unija nije mogla ignorirati ovakve stvari i nadam se da će komisija čuti preporuke europskih zastupnika Imaš to na umu, pitanje sigurnosti od ključnog značaja i zahtjeva jako osobitu pažnju, osobito kada se radi o korištenju i nadzoru i slijedu e, uporabe besplatnih letjelica ili o zabrani nadljetanja određenih osjetljivih područja. Ovo je isto tako povezano sa zaštom e, podataka. E, to se mora imati na umu u okviru budućeg e, europskog okvira. Mora imati na umu različite namjene rekreativnog i komercijalnog korištenja besplatnih letjelica. Sa ovakvim izvješćem šaljemo poruku podrške zrakoplovnom sektoru i političku poruku zahtjeva za ambicioznim okvirom. Gospodo Vodalen Banfua, bili ste jako brzi. Prelazimo sada na slobodno javljanje za riječ. Imamo sedam javljanja za riječ. Gospodin Montero je prva, imate riječ na jednu minutu. Hvala. Korištenje besplatnih letjelica u civilnom zrakoplovstvu stvorilo je nova poduzeća, najčešće mala srednja poduzeća. De facto to je sektor u kojem e, ima mala konkurencija i u kojoj je na čelu i zato je potrebno e, imati prilagođen prilagođeno je jasno zakonodavstvo. Ne smijemo blokirati, isputavati razvoj ovog novog e, sektora gospodarstva. Istovremeno moramo poštovati privatnost naših sugrađana, zaštitu podataka i sigurnost. Naravno, ovdje govorimo o složenim stvarima o kojima treba donositi zakonodavne odluke. Male i srednje poduzeća u ovom sektoru trebaju moći ulagati na kreativnost, inovativnost i pružanje usluga. Znamo da ima prepreka koje moramo premostiti i jako je važno da što prije nađemo zakonodavni okvir kako bismo mogli donijeti zakonodavne odluke, a da ne ograničamo, isputavamo mala poduzeća nepotrebno. Gospodin Fronzulika ima riječ na jednu minutu. Dragi kolege povjerenice, jasno je da moramo imati jasan zakonodavni okvir u uporabi e, besplatnih letjelica sa danjskim upravljanjem i na, imati jasne smjernice u budućem paket, zrakoplovnom paketu koji očekujemo krajem 2015. godine. E, s tim u vezi moramo imati pristup koji će poštovati e, opasnost i sigurnost i u skladu sa protkom iz Rigija. Istovremeno moramo zaštiti i privatnost e, i naših sugrađana i zaštitu podatak. Moramo spostarati da je ulaganja i inovativnost i dalje potičemo te da se na taj način omogući stvaranje inovativnih i održivih izvješća. Podržavam inicijativu o uklanjanju praga komisije od 150 kg i tehnologije RPIS Flying Beyond. Hvala. Gospodin Marijas, izvolite, imate riječ. Gospođo predsjedavajuća, današnje vrijeme ove besplatne letjelice mogu biti od velike koristi za istraživački rad, zaštitu pod, eh, okoliša, poljoprivredu, novinarstvo, trgovinske usluge, odnosno aktivnosti i razvodnodu. No, Europska unija mora mjesta donijeti odluke kako ove besplatne letjelice budu korištene samo kako bi služile čovjeka. Istovremeno Europska komisija mora donijeti određene mjere kako bi ovi zrakoplovi, bespilotni zrakoplovi bio smatrani kao instrumenti s dvojnom svrhom. Dakle, tu se nameću e, potrebe za zaštom podataka i privatnosti. Istovremeno ovi e, besplatni sustavi mogu dovesti namjerno ili nenamjerno ugrozu infrastrukture osobe, tako da želim e, da komisija ima na umu ove, ove, ove elemente i da donese odgovarajući zakonodavni tekst. Hvala gospođa Bilbao, Barandika ima riječ riječ. Hvala predsjedavajuća izvjestite. E, povjerenice, želim čestitati gospođi Foster na njem radu. Ovaj, ovakav tekst nam je jako potreban e, kako bismo zašli što građane i potakli industriju u Europskoj uniji. Civilna industrija Europske unije mora biti svjetski predvodnik. A u tu svrhu svi moraju moći sigurno E, ulagati, imati pravnu sigurnost, bilo da se radi o e, operatorima, našim sugrađanima. Kvaliteta ovih besplatnih letjelica, koji god bili, mora biti nešto čime će upravljati ovašna tijela. Isto tako sustavi komunikacija, privatnost mora biti zaštićeni. Nužno je pretvoriti opasnost, e, nužno ukloniti dvoja dvostruku uporabu ovih letjelica i moramo imati dobru industriju. Gospođa Šulin, izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Zrakoplovni sustav na daljinsko upravljanje izvrstan su alat za zamjenu ljudske intervencije kako bi se e, obavljale određene aktivnosti, međutim ako se njima upravlja na neodgovoran način, to može predstavljati opasnost za našu, našu privatnost i zato je ovo područje potrebno dobro urediti, potrebni su nam visoki standardi kada je riječ o proizvodnji. Sikto ključna su pitanja kao što je navedeno u ovom izvješću, a najnovije afere u automobilskoj industriji pokazale su koliko je bitno imati pod kontrolom nadzor e, regulacije. Apel upućen komisiji državama članicama kako bi se osigurala sredstva za provedbu sasvim je opravdan. Tržište bespilotnim letjelicama svakako je jedno brzo rastuće područje, međutim potrebno ga je zakonski urediti i zato nam treba jedinstvena europska strategija za sigurnost, sigurnu uporabu i zaštitu okoliša. Hvala. Gospođa Dobro jutro, gospođo predsjedavajuća, e, dobro jutro kolege. Ja pozdravljam ovu raspravu o dronovima i način na koji je sastavljeno ovo izvješće i odbacujem nepotrebne komentare kolege iz UKIP-a. Postoji sve veći konsensus u javnosti i među stručnjacima da je potrebno proširiti zakonodavni okvir e, za bespilotne letjelice. Tehnologija bespilotnih letjelica može biti iznimno korisna, posebno u e, sigurnosnim inspekcijama, u građevinskom sektoru primjerice. I to bi inače bilo vrlo opasno za djelatnike. Međutim, to su isto tako i opasne letjelice i ima sve više ozbiljnih nesreća kod uporebe bespilotnih letjelica, kako u Europi, tako i u svijetu. Prema tome smo razočarani što komisija nije spremna na odgovarajući način urediti e,

madam president honorable members of uh, european parliament thank you very much. uvaženi kolege zastupnici ja vam zahvaljujem na ovoj plodonosnoj raspravi. da činjenica da industrija bespilotnih letjelica predstavlja veliki potencijal za rast za nova radna mjesta i za razvoj inovacija u europi. europska unija još uvijek uh, predvodi kada je riječ o uporabi bespilotnih letjelica u poslovne svrhe, tako da će svi naši napori biti usmjereni na usklađivanje na razini Europske unije, odnosno jedinstvenog tržišta, kako bi se omogućila ekonomija razmjera i kako bi se povećala konkurentnost. Ovo je tržište koje se razvija brzo, mi smo spremni reagirati brzo i na sveobuhvatan način. Već smo aktivni i u svijetu i u Evropskoj uniji. Već sam spomenula da će zrakoplovni paket također obuhvatiti neke od mjera navedenih u ovom izvješću kao i aktivnosti EASA i Jarusa. E Tehnologija i veliki entuzijazam industrije također treba dovesti u ravnotežu sa pitanjima kao što su sigurnost i pitanja privatnosti i zaštite podataka te reguliranje razine buke. Tu su isto tako i pitanja koja se tiču onih koji, e, koji upravljaju dronovima. Moramo reagirati na razmjeran način kako bismo omogućili e, razvoj tržišta u punom potencijalu. Zahvaljujem još jedan put izvjestiteljici Foster kao i svim zastupnicima koji su bili uključeni u izradu ovoga izvješća i radujem se daljnjoj suradnji na ovu temu. Hvala, gospođo Foster. Sada vi imate riječ da iznesete zaključke. Hvala lijepa i kolegama na vrlo konstruktivnim i korisnim komentarima. Htjela bih samo razjasniti nekoliko točaka. Što se tiče privatnosti, već e, sam rekla da smo surađivali vrlo tjesno sa odborom Libe i mislim da u državama članicama trebamo naglasiti da već postoje strogi zakonski propisi i zato se moramo pobrinuti da i provedba bude na odgovarajućoj razini. To bi bila polazišna točka. Što se tiče malih bespilotnih letjelica, netko ih je spomenuo, dakle mi ne želimo urediti nekakve letjelice kojima bi upravljala djeca. E, dakle, ono što se želi postići ovim izvješćem je korištenje nešto većih bespilotnih letilica u komercijalne svrhe koje mogu izazvati određene probleme. Dakle, ne radi se e, niti o onim letilicama koje su već obuhvaćene propisima o zrakoplovstvu. Zato smo se opredijelili za pristup od slučaja prema, do slučaja. Ovisno o infrastrukturi, dakle, bilo da je riječ o nuklearnim centralama ili nečemu drugome, tu upravo nam može koristiti tehnologija, zato sam spomenula geofencing, odnosno određivanje geografskih granica i dakle pokušavamo sada iznaći najbolja rješenja. Kolegica Ana, tu je u pravu, ne govori se ovdje o uporabi u vojne svrhe i mislim da je dobro da je to spomenula. Ovdje se govori isključivo o korištenju ovih zrakoplova u civilne svrhe. I na kraju želim još e, nešto reći kolegi Simonu koji nažalost ne razumije sektor zrakoplovstva očito ne razumije da zrakoplovstvo već spada pod nacionalna pravila, evropska i međunarodna pravila, tako da situacija neće biti drugačija niti kada je riječ o bespilotnim letjelicama, no možda mogu, mogu to kolegici objasniti u četiri oka. Na kraju želim samo reći da se radujem i da s nestrpljenjem očekujem prijedlog komisije. Mislim da zajedno možemo sastaviti vrlo dobar zakonski prijedlog i na kraju želim reći da proizvođači, krajnji korisnici, sva tijela koja sam spomenula i s kojima sam razgovarala trebaju biti uključeni u ovu raspravu i nadam se da će biti uključeni kako budemo radili na daljem E, na daljnjoj izradi zakonodavstva. Hvala svima i nadam se da ćete svi podržati ovo izvješće prilikom glasovanja u 11.30. Hvala, hvala da glasovanje ćemo imati.